praktičnim pripremama za održavanje organizaciju europskih izbora 2014. godine i prvo ćemo čuti izvješće gospodina Dafa. Imate četiri minute, izvolite. Predsjedavatelju, povjerenici, uvaženi kolege, unatoč činjenici da se ovaj parlament izravno bira 35 godina, još uvijek jer su izbori za nas novina. Imamo e, sveobuhvatne ovlasti, proračunske ovlasti i pravo nadzora i uživamo primjenjujući ih, no međutim govori nam se, optužuje nas se da nam nedostaje demokratski legitimitet nacionalne političke stranke i nacionalni parlamenti se ne mogu baš tako lako pomiriti e, da se prilagode ovlastima parlamenta na saveznoj i federalnoj razini. E, oni su skloni davati prednost nacionalnim parlamentima a ne nama. Europske političke stranke gotovo da uopće ne funkcioniraju kao organizacije koje provode primjerene izborne kampanje. Kandidati se promiču i e, vodi se izborna kampanja isključivo na nacionalnoj razini, a ne na razini e, Europskog parlamenta, te stoga uopće nije iznenađujuće da je odaziv na e, europskim izborima u padu i mnogi stoga tvrde da, ovaj jedan, da je ovo jedan veliki pokus u smjeru e, nadnacionalne demokracije i da neće uspjeti. Možemo li stoga pokušati da izbori 2014. godine ipak budu jedan uspješniji pokus uz veću prisutnost medija. Nadam se da će se odbor složiti sa mnom da možemo u tome uspjeti osnažujući ulogu europskih političkih stranaka, odabirući šampione koji na platformi političkih stranaka promiču svoje političke manifeste tijekom i svojih izbornih kampanja, nadmećući se međusobno na europskoj razini za ideje, zamisli, političke glasove i mjesta u parlamentu. Šireći vitalnu politiku koja djeluje unutar parlamenta, šireći je u široku javnost, stavljajući na raspolaganje prave izbore u smislu sastava sljedeće komisije, također stila integracije e, programa e, izdataka Europske unije i pozicije Europske unije u međunarodnim poslovima. Na taj način Europski parlament i novi predsjednik komisije koji će biti izabran u lipnju sljedeće godine apsolutnom većinom ovog doma zadobit će pravi demokratski mandat. Hvala. Uzimajući u obzir vrijeme koje nam je na raspolaganju. Nećemo primijeniti postupak plavih kartica, jer u protivnom nećemo moći dovršiti ovu raspravu. Hvala lijepo gospodine Daf na vašem izlaganju. Odmah ću dati riječ gospođi Reding, potpredsjednici komisije, kako bi odgovorila u ime komisije izvjestitelju. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo predsjedatelju. Željela bih uvaženom kolegi zastupniku Andrew Dafu zahvaliti ne samo na njegovoj današnjoj e, prezentaciji, odnosno izlaganju, već na tome što već dugi niz godina nam pomaže u izgradnji pravog europskog prostora. Andrew Duff je uistinu u pravu. Sudjelovanje, odziv birača na europskim izborima je u neprestanom opadanju od 62% 1997. godine na 43% 2009. E, e, godine. To se ne događa samo na europskim izborima, to se na isti način događa i na nacionalnim, odnosno regionalnim izborima. Stoga vjerujem da ako počnemo razmišljati kako možemo ublažiti, e, odnosno intenzivirati sudjelovanje birača na europskim izborima, e, na nacionalnim izborima, automatski bismo to napravili i na razini europskih izbora. Komisija ulaže kontinuirane napore i ohrabruje političko sudjelovanje građana i njihovu osvješćenost o pravima u Europskoj uniji. Sjetite se prvo izvješće o građanima 2010. godine je iznjelo 25 konkretnih prijedloga koje sam tada iznijela na raspravu. E, dobra vijest je da tih 25 prijedloga je uistinu bilo provedeno ili su u procesu implementacije. Drugo izvješće o građanstvu Europske unije je iz svibnja 2013. E, godine je analiziralo mnoge prijedloge koje smo zaprimili od samih građana u okviru dijaloga kojeg vodimo u različitim zemljama članicama i bilo u postupku savjetovanja e, na internetu ili ili smo izvukli bit iz e, više od milijuna zahtjeva e, koje zaprimamo e, svake godine. 12 prijedloga će biti dovršeno do kraja mandata ovog saziva. Jedan od ovih prijedloga je osnažiti, ojačati osvješćenost birača o njihovim izbornim pravima posebice biračima koji glasaju prvi puta, komisija će izraditi e, nakon e, Europske godine građana i nakon što je prikupila mnogo iskustava izradit će jedan priručnik e, u kojem će biti objašnjena najvažnija biračka prava građana Europe na vrlo jednostavan način. Osim toga ćemo nastojati osnažiti i razviti europski javni prostor. Što smo primijetili u našem, u naš, u našem europarametrima Osam od deset građana nam kaže da bi bili motivirani za glasanje kada bi znali više e, o Europskoj uniji. Dakle, vrlo je očigledan manjak znanja informiranosti građana o e, institucijama Europske unije, posebice i o ovom domu. Oni jednostavno ne znaju što mi sve činimo e, u Europskoj uniji i to me iznenadilo. Bila sam zapravo osupnuta neznanjem građana o učincima ovlastima i pravima Europskog parlamenta. Drugi eurobarometri pokazuju da sedam od deset građana Europske unije vjeruju da kada bi znali više o svojim nacionalnim strankama i njihovim pripadnostima europskim političkim strankama, to bi bilo od velike pomoći, a šest od deset smatra da E, kada bi njihove stranke imale kandidate za e, predsjednika komisije i kada bi se na taj način birao predsjednik komisije, to bi, to, to bi ih također više zainteresiralo. Na temelju izvješća iz e, ožujka ove godine, kojeg je o e, europskim političkim strankama e, sa e, pozivom da zemlje članice povećaju transparentnost i učinkovitost provođenja svih vrsta izbora. Mi se slažemo u našem prijedlogu sa ovime što je gospodin Andrew Duff upravo rekao. Željela bih stoga zahvaliti parlamentu i izvjestitelju na tome što je Eh, spomenuo sva ova pitanja i što je preuzeo prijedloge iz naših preporuka. U većini prijedloga se poklapamo, posebice se poklapamo u točki e, želje da osnažimo legitimitet e, donošenja odluka na europskoj razini te da približimo cijeli taj sustav građanima. Izvješće također ističe potrebu provođenja izborne kampanje na temelju platformi europskih političkih stranaka i njihovih programa. Mislim da je to vrlo bitna točka i da ćemo poslati pozitivan signal time svim građanima Europske unije. Građani bi trebali znati za što glasuju. Cijeli postupak bi trebao biti iznim, vrlo transparentan. Isto tako građani bi trebali znati da će kandidati koji izaberu sjediti u ovom parlamentu i naravno moraju znati unaprijed za koji program će se zalagati. To je i u smislu prijedloga komisije da se osnaži učinkovitost europskih političkih stranaka. Obzirom e, taj prijedlog bi dao europskim političkim strankama, njegovo usvajanje bi povećalo vidljivost političkih stranaka i omogućilo im da djeluju e, u u Europi e, na, neovisno o granicama i ojačilo bi njihov pravni status. Sigurno sam da mogu računati na Europski parlament da će, surađivati s nama kako bismo ostvarili taj cilj. Hvala lijepo gospođo Reding. Sada ćemo čuti u ime e, kluba zastupnika Europske e, pučke stranke gospodina Šeflinga. Hvala lijepo predsjedavatelju, povjerenice. E, također čestitam gospodinu Dafu. Smatram da je njegov rad na ovom doseu bio izvrstan. Najbitnije je da osiguramo da e, izbori sljedeće godine budu maksimalno uspješni. Istodobno iz ovog izvješća je vidljivo da u najvećoj mogućoj mjeri ti izbori e, moraju biti uistinu europski. Znamo iz prošlosti da nacionalna pitanja otimaju europsku dimenziju i e, Posljedica svega toga je da je odaziv e, manje e, no zadovoljavajući i birači na europskim izborima prosvjeduju protiv vlade svojih parlamenta i politika Europe im je zapravo sekundarna. E, nama je to jasno, ali braćima to baš nije jasno. Kako bismo ispravili tu situaciju, moramo e, krenuti od pretpostavke da će europske političke stranke odigrati važniju ulogu tijekom izbora i od ključne važnosti da će e, nominirati kandidate za predsjednika komisije. E, sljedeći predsjednik komisije mora uživati, na taj, na način bi uživo veći legitimitet i bio bi prihvatljiviji građanima Europske unije. Nadalje to isto tako znači da na razini europske kampanje e, se mora maksimizirati svijest građana Europe da je politika danas e, nadilazi nacionalne granice. Naime, tijekom niza godina u, u, po mnogim pitanjima kao što su učinkovitost, neovisnost, integracija različitih funkcija. E, svi ti procesi ukazuju da je od vitalne važnosti e, kako bi, da, da bi ovlasti Europske unije postali posve legitimni, e, moraju se ostvarivati i na europskoj razini. E, u, tom, u tom smislu izbori sljedeće godine su odlučujući korak. Sada dvije minute e, u ime kluba zastupnika socijalista demokrata gospodin Roberto Gualtirieri. Uvođenje izravnih izbora u okviru Europskog parlamenta i dodjeljivanje većih ovlasti Europskom parlamentu unutar Europske unije je počelo rekonfigurirati uniju e, u smislu dvojakog legitimiteta, legitimiteta koji proizlazi e, od strane vlada i od strane građana. To je u svijetu Lisabonskog ugovora, no međutim ako ako ćemo sada, ako želimo upotrijebiti e, puni potencijal, moramo stvoriti politički prostor. Ne govorimo o zakonodavstvu niti o ustavu kada mogli bismo na taj način osnažiti dvojaki karakter izbora sljedeće godine. Mnoge mjere koje se predlažu se temelje na ključnoj inovaciji, a to je da svaka europska politička stranka kandidira svoje svog kandidata za predsjednika komisije. To je ključna inovacija čija namjera je u potpunosti promijeniti prirodu odnosa koji se temelji na povjerenju između parlamenta i komisije. Komisija je podupirala taj odnos. Skepticizam je izrazila gospođa Merkel, na to ću odgovoriti sljedećim. Sporazum jasno naznačuje da predsjednika komisije bira parlament, a predsjednici za kandidate, e, kandidati za predsjednika komisije moraju e, biti e, imenovani nakon savjetovanja, konzultacija. To savjetovanje mora uključivati upravo one koji biraju predsjednika komisije, a to je Europski parlament. Ne možemo da se ono dopustiti dopustiti da zemlje članice to čine same bez e, ikakvih konzultacija. Dakle, glasovat ćemo e, na tim izborima ne samo za nacionalne stranke, već i za europske stranke. Drugim riječima birat ćemo e, poglavara komisije i stoga kampanja mora odraziti europsku politiku, europske političke stranke, tako da naši birači mogu donijeti informirane odluke. Predstojeći izbori će biti vitalni stadij u stvaranju ujedinjene i demokratske Europe u duhu 21. stoljeća i utjelovit će sva načela 21. Eh, stoljeća. Hvala lijepo. Gospodine Gualtieri, sada u ime ALDE grup, kluba zastupnika gospodin, e, gospođa e, Tajn. Dakle, očekujemo na temelju krize koja je trenutno u Europi ponovno manji odaziv, odnosno e, više sudjelovanje antieuropskih e, stranaka. Kako možemo to spriječiti putem mjera koje ćemo donijeti sutra? Prvo, e, zemlje članice na glasačkom listiću moraju navoditi znakove i nazive europskih pučkih stranaka, tako da znaju, na primjer, ako mene biraju kao e, FDP kandidatki, nju ne biraju samo mene osobno, već liberalnu politiku u okviru Saveza liberala i demokrata za Europu koja djeluje i u Europskom parlamentu. Također, političke stranke bi trebale pravodobno imenovati kandidata e, za predsjednika komisije koji bi tada u cijeloj Europi mogao e, provesti izbornu kampanju, ali sa europskim temama, a ne nacionalnim temama i nakon toga će svježe izabrani Europski parlament po prvi puta nakon Lisabonskog e, ugovora izravno e, po prvi puta e, birati predsjednika komisije i treće. Stranke bi trebale uključiti više žena na svoje liste kako bi e, se mogle e, više pozabaviti ženskim pitanjima i da se prava žena odražavaju intenzivnije u europskoj, u europskoj politici. Hvala lijepo još jednom gospodinu Dafu na njegovom velikom trudu i žao mi je da e, u ovom mandatu nismo imali transnacionalne izborne liste jednu minutu dajem gospodinu Sandrinu Beljeru u ime zelenih. Hvala lijepo, predsjedavatelju, e, uvaženi kolege. Dopustite mi najprije da zahvalim izvjestitelju na njegovom radu. 2014. ćemo imati e, prve izbore nakon Lisabonskog ugovora za Europski parlament. Tko bi rekao, uzimajući u obzir e, krizu povjerenja u politici, općenito, mi uistinu snosimo odgovornost da još napornije radimo kako bismo odrazili interese naših građana, moramo ojačati transparentnost, javnost uprave, moramo osnažiti europski element u donošenju politika to uistinu mora biti prava, autentična europska kampanja i političke stranke moraju imenovati svoje kandidate za predsjednika komisije što je prije moguće. Politički element mora biti više naglašen u e, europskim institucijama i moramo koordinirati institucije na bolji način kako bi to bilo prepoznatljivije za naše građane. Komisija 2014. godine mora biti nominirana od strane Europskog parlamenta, dakle e, izravno izabrana od strane građana i mora raditi za Europu kako bi na taj način e, mogli e, ih bjeći da se vodi ova kontradiktorna protirečna rasprava u cijeloj Europi. Isto tako bismo trebali uvesti strože poštivanje pariteta e, muških i ženskih kandidata na europskim izborima u e, kandidiranju, e, također u nominiranju kandidata za predsjednika komisije, europski građani će na taj način moći donijeti pravi izbor. 2014. godine se otvara još jedno dodatno pitanje. Hoće li ovaj parlament biti sposoban suočiti se sa vijećem i prevladati nacionalne egoizme i približiti se građanima? to ovisi isključivo o nama samima i neki, neke sastavnice e, e, za to rješenje su u izvješću gospodina Dafa treba nam e, europska, demokratičnija i političnija Europa u ime konzervativaca i reformista gospođa De Martini, jedna i pol minuta. Hvala lijepa predsjedatelju. E, gospođa e, Beljer je istinu pravu, moramo izmijeniti mnogo toga za sljedeće europske izbore. postoji još jedan e, problem sa modelom, trenutnim modelom Europske unije. Većina naših građana je doživjela pad životnog standarda, a mi se moramo boriti za bolji životni standard svih. Dakle, ove, ove izbori će biti najbitnija provjera u povijesti cijele Europske unije. Dvije godine, dvije, prije dvije godine u Bretobenini e, komičar je bio izabran u Italiji kako bi se izabralo e, sto, kako bi se postavilo 100 godina nacionalnog jedinstva. E, to je odastalo pogrešnu sliku Italije jer su svi smatrali da Italija to ne svača ozbiljno. Ja se ispričavam u ime Italije nitko nije predstavio Italiju e, na ispravan način. Italija, isto kao i druge europske zemlje, ne mora ni od koga učiti. Najbitniji je narod Italije, narod Grčke, koji će, jer će oni trpiti posljedice e, europskih politika. Europska politika je do sada štitila samo banke i nikoga drugog. Italija je doprinijela više no što je bila njena dužnost Europskoj uniji. Naši građani će odlučiti hoćemo li nastaviti tim putem ili će jednostavno reći sa e sad nam je dosta. Ako i dalje ćete nam nametati stroge mjere štednje, tada režite granu na kojoj sjedite. Dakle, nakon sljedećih izbora nadam se da ćemo imati na, ponovno Europu naroda i ljudi, a ne Europu banaka. Hvala lijepo gospođo Martini, a sada u ime FDA jedna i pol minuta, gospodin Egnju. Mislim Mislio sam, još dobio dovoljno vremena, mislio sam da ću imati samo 60 sekunda. Dakle, ponovno smo e, svjedočili jednom pokušaju da se naruši demokracija u Britaniji. Ako istinu želite stavljati znakove pan-europskih grupacija na glasačke listiće sljedeće godine, napravite to, time ćete samo zbuniti naše birače doslovno nitko u Jedinom kraljestvu nije čuo za e, AECR, e, što je očito europski naziv za nešto što se u prošlosti nazivalo strankom konzervatista. No, će ta čudnovata imene, e, koristit ćete novac poreznih obveznika Britanije da oni ulažu svoje žalbe, svoje pritužbe. E, prosječni britanski birači neće, sigurno ne bi, e, e, poznaju samo Tonja Blera, druge kandidate za predsjednika komisije sigurno neće prepoznati. E, Britan, niti jedna britanska politička stranka iskreno se ne bi željela povezivati s ovim potkopavanjem e, političkog sustava od strane Europske unije. Time ćete samo stvoriti pojam, e, koncept određenog demosa Europske unije i nadati, nadate se da će novac poreznih obveznika Ujedinjenog kraljevstva napraviti nešto umjesto vas neće. Gospođa Nicole Sinclair kao nezavisna zastupnica ovi izbori e, ovi europski izbori imaju nepisano sve manje manji odaziv e, uistinu birači biraju na temelju nacionalnih pitanja što zapravo pokazuje da vaš plan za federalnu europu nema e, suglasnost i konsenzus javnosti čak i ako pogledamo referendume E, na referendumima ste bili poraženi. E, dakle, uopće ne uzimate u obzir želje europskih birača. E, britanski birači su kritizirali paneuropske stranke i njihovo sudjelovanje na našim izborima. Ono što vi ne razumijete je da ljudi jednostavno to ne žele E, odobrili smo e, pristupanje jedinstvenom, e, jedinstvenom monetarnoj uniji, iako zapravo Latvija i latvijski narod to ne želi. U izvješću ste spominjali da građani moraju izravno biti zastupani u Europskom parlamentu. Oni jesu ovdje zastupani od strane kandidata koji su izabrali, ali za vas taj demokratski način očito nije dovoljno dobar. Uistinu to nije ono što mi, to, vi smatrate, to, smatrate da to nije ono što ljudi ljudi žele. Vi želite da e, ljudi biraju kandidate koji se slažu sa vašom zamisli Europe. E, ljudi to ne žele, ali vama to očito nije važno. Ono što nama treba je referendum o našem članstvu u Europskoj uniji. To je ono što narod e, Ujedinjenog kraljevstva želi. Hvala lijepo gospođo Sinclair. I time zaključujemo popis govornika u ime grupacija. Nastavljamo sa sljedećom rundom. Prvi govornik, dvije minute. Gospodin Šaskovski. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Činjenica je da je odaziv na europskim izborima nizak. E, legitimitet europskih institucija dovodi se U pitanje. E, građani E, smatraju da nemaju utjecaja na smjeru u kojem Europa ide i zato smo odlučili učiniti nešto u svezi s tim e, europeizirati izbore i zato pozivamo e, stranke da predlože kandidate za predsjednika komisije, a taj predsjednik bi mogao voditi kampanju u zemljama Europske unije. E, tko pobjedi imat će jasan politički mandat temeljem ugovora iz Lisabona. Po prvi puta postojala bi veza između e, glasova birača i smjera u kojem ide Europska unija. Ono što je važno, europeizirala bi se rasprava, što znači da bismo mogli prenijeti jednu središnju poruku, mobilizirati ljude i vjerujem da bismo ih čak mogli mobilizirati i u Velikoj Britaniji. U Europskom parlamentu donose se odluke koje imaju utjecaj na svakodnevni život građana. Ovdje e, se nosimo sa najvažnijim izazovima s kojima je suočena Europska unija. Većina nacionalnih parlamenta 50% svog vremena zapravo e, preuzimaju one propise koje mi ovdje donesemo u svoje nacionalno zakonodavstvo. I smatram ako mi budemo uspješni u tome, ako uspješno prenesemo svoju poruku, možda će u tom slučaju ovi izbori biti važniji europskim e, građanima. U toj nadi zahvaljujem Europskoj komisiji Andrew Duffu i smatram da se Eh, Andrew Duff može kritizirati zbog raznih stvari, ali definitivno eh, se ne može reći da ima predrasude. Hvala. Hvala. Sljedeća intervencija, gospođe Guillaume. Hvala. I ja bih željela zahvaliti Andrew Duffu eh, na radu koji je obavio. Ovdje se radi o jako puno toga. Primjerice, Borimo se protiv e, abstinencije na europskim izborima. Odaziv je jako mali i e, činjeni se da ljudi smatraju da nemaju utjecaje, nemaju kontrolu. E, to posebno dolazi do izražaja u vrijeme krize i zato je to veliki izazov potaknuti interes građana. E, gospodin Duff iznio je određene preporuke kako to prevladati, bolje informiranje, provedba kampanja, poziv na izlazak na izbore u državama članicama. Ja bih predložila i upisivanje na popis birača, to se ponekad zanemaruje. Osim toga, e, moramo e, raditi i na tome da se spominju političke stranke, njihov logotip kako bi bili prepoznatljivi, a važno je i pitanje e, kako će funkcionirati izbori sljedećeg predsjednika Europske komisije. Zaključno dva komentara. E, Štete što su ovo u ovom trenutku samo preporuke, vidjet ćemo što će se dogoditi s njima, a kao drugo, politička rasprava je ono što je važno i prava kampanja na terenu. Hvala. Hvala svi. Sada minuta i pol. Dimitar Stojanov. Hvala lijepo. Zahvaljujem eh, gospodinu Andrew Duffu. Konačno su svi shvatili da ovi napori imaju određeni cilj. Da li me čujete? Izgleda da imamo neke tehničke probleme na samom početku je bilo tehničkih problema, pa bismo vas zamolili da krenete od početka. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i e, gospodinu Dafu. E, zahvaljujem na vašoj poniznosti e, koja dolazi do izražaja u vašem izvještaju. Konačno, shvaćamo da svi napori koje ste ulagali da pretvorite ovaj parlament u federalni kongres da se to neće e, dogoditi. E, mi smo prozreli tu poniznost. Kao što ste i primijetili, dolazi do sve manjeg odaziva u mnogim zemljama. U nekim zemljama je to 11%. Zašto? mislite da možete eh, dovesti u zabludu europske građane. Vodite javne rasprave jednom godišnje, pozivate europske političare, postavljate logotipe na biračke listiće, a građani to nikada prije nisu vidjeli i onda vi pokušavate biti uspješni. Zašto mislite da na taj način možete dati legitimitet europskoj birokraciji. Europski građani ne sudjeluju u tim izborima zato što ne znaju tko će na koncu završiti u komisiji, nego naprosto se radi o tome da vide da ih se neprestano bombardira razno raznim propisima e, koji njih sprečavaju u tome da žive normalan život. Hvala. Hvala lijepa. A sada dvije minute gospodin Kazini iz odbora za ustavna pitanja. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ne bih želio ponavljati e, stvari koje su već rečene. E, zahvaljujem e, gospodinu Dafu na njegovom izvještaju. Međutim, ja bih želio reći nešto novo. Što se tiče izvještaja, osjećaj pripadanja Europi i odnos prema izborima kada se radi o Italiji, Francuskoj, e, Ujedinom kraljevstvu, e, Njemačkoj, Španjolskoj. Svi mi imamo europska uvjerenja i e, tu možemo spomenuti i ponos koji je posebno važan u ovom trenutku. No, ono što je ovdje važno je postojanje jedne stranke i jednog logotipa i jednog kandidata koji će se kandidirati za predsjednika Europske komisije koji će biti spomenut na biračkom listiću. To je jako važno. To mogu biti i neke male stvari kao što je e, točan datum na koji ćemo glasati u svim zemljama. Sve su to mali koraci prema naprijed koji razvijaju osjećaj pripadnosti Europi. Međutim, ovdje ima još jedno važno pitanje, a to je e, pomicanje datuma izbora to nije nešto što će samo komisiji omogućiti da bude učinkovitija, nego će omogućiti da narod bude svjestan suvereniteta koji je u njegovim rukama. Neće dugo čekati na rezultate izbora, nego će ih znati odmah i to je jako važno. Biće svjesni toga da je njihov glas važan i da pripadaju Europi. Vodit će se rasprave između, što se tiče odnosa između nacionalnog suvereniteta, europskog suvereniteta, odnosa između nacionalnog i europskog parlamenta, ali radi se o narodu, a narod ima priliku na izborima pokazati da je suveren. Izvolite, a sada... Hvala vam lijepa. A sada minuta i pol, gospodin Gumaj. Hvala vam lijepa. E, svi smo svjesni koliko su važni sljedeći izbori i jedan od velikih izazova je prava europska debata. E, svi se mi slažemo da europski građani zaslužuju kampanju u kojoj će jasno doći do izražaja jasni e, izazovi s kojima je Europa suočena i političke alternative. Jako je važno naglasiti transparentnost i demokratski legitimitet Europske unije koja je e, jako trpila zbog načina na koji smo se nosili s krizom do sada i zato je uloga Europskog parlamenta jako važna, posebno e, zato što ima proširene ovlasti temeljem ugovora iz Lisabona. Budući da ćemo imati kandidaturu za predsjednika Europske komisije, oni će moći e, braniti različite političke programe. E, nominirat će se kandidati za ključne pozicije kao što je predviđeno ugovorom iz Lisabona i zato u potpunosti podržavam ono što je sadržano u izvještaju gospodina Dafa i nadam se da će države članice poduzeti mjere kako bi osnažile demokratski život Europske unije. I ono što je jako važno je da imamo kandidate koji predstavljaju europsko društvo u svoj njegovoj raznolikosti. To je jako važno mladim ljudima, manjinama. Jako je važno da postoje ljudi na listama i važno je sudjelovanje žena. Žena mora se poslati jasna poruka što se tiče demokracije. Moramo pokazati primjerom koliko nam je stalo do spolne jednakosti. I Jako je važno da postoji jasan status e, europskih političkih stranaka. Nadam se da će to doći do izražaja na e, sljedećim izborima. Hvala lijepa. A sada gospodin Rangel, dvije minute, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Na početku bih želio reći da mi je kao prvo jako drago što smo dobili ovakav izvještaj koji je izradio gospodin Daf. I to govorim sa pozicije nekoga koji je član odbora e, za ustavna pitanja. Želio bih naglasiti da je bilo potrebno uložiti jako puno napora da bismo došli do ove faze. Puno je amandmana ušlo u ovu verziju izvještaja i zato zahvaljujem gospodinu Dafu. Znam koliko je napora uloženo u izradu ovog izvještaja. Postojali su velike otpori čak i prije e, prethodnih izbora. Bili smo svjesni e, otpora koji postoji i morali smo vršiti pritisak na komisiju kako bi postala svjesna tih pitanja i uvažila ih što se tiče izbora u 2014. E, želio bih posebno naglasiti nekoliko stvari. Kao prvo, e, nešto što je već ovdje spomenuto. Ova ideja koja je spomenuta e, da ljudi ne znaju koji su europski simboli europskih stranaka. E, to nema nikakvog smisla. Ako ne uvedemo neke promjene, oni to nikada neće ni saznati i zato poduzimemo određene mjere i potpuno je očito da ako ne poduzmemo aktivnosti koje su navedene u izvještaju kako bi izbori bili više europski i pravi europski izbori, onda europski građani nikada neće biti svjesni nekih stvari i zato je to naša dužnost. Iako je to dosta prijeparno, mislim da je jako važno e, imenovati kandidate za komisiju. Mislim da će to dati dodatnu političku dinamiku. E, to se inače ne može postići. Na taj način će to postati istinska europska debata. Zahvaljujem stoga svim kolegama na njihovim e, doprinosima. Hvala Paulom. Idemo dalje na e, krug spontanog javljanja. Svaka osoba ima samo jednu minutu za svoju intervenciju. Budući e, da se nije previše ljudi javilo za riječ, Maktebl ima riječ. Hvala. Kao prvo, gospođa Demeltini, nisam siguran e, da zapravo postoji tako loša slika vaše zemlje. E, zapravo postoji jasna veza između medija i vlasti. Želio bih zahvaliti od srca gospodinu Dafu na ovom izvještaju. Mislim da se europske institucije moraju otvoriti prema građanima, moraju postići veću razinu vidljivosti i to je ono oko čega se možemo složiti. E, euroskeptici, oni koji su protiv Europe, uključujući gospodina Faraža, koji e, očito izbjegava plaćati poreze time što ima offshore račun. Dakle, oni koji su orijentirani antieuropski, euroskeptici, Zbog njih je potrebno uvesti veću transparentnost, potaknuti ljude da izađu na izbore. Gospodin Duff. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U, e, vrijeme demokracije e, moramo biti svjesni toga da su građani ne samo objekti nego i subjekti svih političkih odluka. Oni to moraju doživjeti a posebno to moraju doživjeti i iskusiti u Europi. Kakva je situacija danas? E, za vrijeme europskih izbora većine stranaka e, uopće ne govori o europskim temama nego o nacionalnim interesima, a kada su e, izbori gotovi onda na jednom se pojavi netko ko uopće nije sudjelovao u kampanji. Na taj se način ne može osnažiti i povećati sudjelovanje građana, nego će se povećati njihove frustracije. I upravo zato podržavam onaj prijedlog E, političke stranke moraju se predstaviti građanima prije izbora. Mora se reći tko su kandidati, tko je kandidat za predsjednika. A nakon izbora i oni, oni se ponovno moraju pojaviti. Upravo oni ljudi čija su imena bila na listama. Hvala. Gospodin Kamping, Baneman. Hvala lijepa. E, znam da je gospodin Duff iskren, izravan e, i da vjeruje u europsku super državu. Međutim, e, pet milijuna u istočnom dijelu Engleske uopće nemaju nikakvu želju za nekim stvarima, a liberalni e, demokrati smatraju da je zapravo ovaj izvještaj je neprihvatljiv jer ako imamo europsku stranku na izborima u Engleskoj sa svojim eh, logotipom, eh, mislim da europski pučani već prikupljaju novce za izbore. Europske političke stranke trebale bi imenovati kandidate za predsjednika komisije kao što je gospodin Barozo. Eh, mislim da je to loša mjera i no ono što se priprema je zapravo operacija mistifikacije i pokušavamo pretvoriti e, sljedeće europske izbore u nešto što oni nisu i što ne mogu biti. E, politički je cilj e, zapravo skrenuti našu pažnju sa daleko važnijih pitanja, a to je razgovarat ćemo o situaciji građana u Europi u kojoj živimo i pokušati E, odbiti razgovor o novim alternativima, a to je suzbijanje nezaposlenosti, siromaštva, socijalne zaostalosti. Sve to e, će biti zanemareno, a izbori će se pretvoriti u izbore koji su farsa. I zapravo e, skreću pozornost građana sa stvari koje doista zaslužuju njihovu pozornost a nacionalna tijela im oduzimaju ovlasti. I na posljedku Brian Dodds. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Duff, vi ste barem e, dosljedni kada se radi o federalističkim ciljevima koje želite e, ostvariti. Mislim da to nije u skladu s voljom Britanaca. Ja sam barem dva ili tri puta komentirala slične izvještaje koje ste e, ponudili. Jedan je kolega danas popodne e, zapravo rekao da bi ove preporuke e, trebale udahnuti novi život u europsku demokraciju. Ja smatram da će to zapravo, da ono što će udahnuti novi život u europsku i britansku demokraciju je referendum o našoj poziciji u Europi. To je referendum koji vaša stranka, gospodine Duff, odbija ljudima Ujedinjenog kraljevstva, ali to je nešto do čega će doći o čemu će govoriti e, Britanski parlament u petak. E, ne vjerujem da ćete dopustiti. Hvala. Gospodin Janos Kemce. Hvala lijepa. E, s pravom je spomenuto da na početku izborne kampanje zapravo trebamo prezentirati kandidate e, koji su predloženi za poziciju predsjednika komisije. U tom slučaju imat ćemo daleko veće šanse da raspravljamo o problemima u Europskoj uniji umjesto da raspravljamo o sukobima koji postoje u pojedinim državama članicama. To je stajalište Europskog parlamenta. Međutim, isto tako moramo uzeti u obzir i stajalište država članica, posebice e, šefova vlada. Apelirao bih na povjerenicu i postavio pitanje koje su stajališta šefova vlada država članica. E, ne bismo željeli biti u zabludi. Hvala. Hvala. Ovime zaključujemo e, krug spontanog javljanja za riječ. Sada dajem riječ gospođi Reding do predsjednici komisije koja će reagirati na sve komentare e, i intervencije koje smo čuli u ime komisije. Izvolite. Gospodine predsjedniče, zahvalila bih e, parlamentu na ovom izvještaju i posebno bih zahvalila izvjestitelju na sjajno obavljenom poslu koji je odradio zajedno s kolegama iz odbora. Ovaj izvještaj zajedno sa preporukom e, komisije ide u istom smjeru, a cilj je ublažiti tonove na europskim izborima. Mislim da su potrebni zajednički napori i europskih i nacionalnih političkih stranaka i država članica sve ono što komisija može učiniti kako bi doprinijela tom cilju će učiniti. Hvala lijepo, gospođo povjerenice. Sada bih dao riječ gospodinu Dafu. Hvala lijepa. Što se tiče spekulacija desnice o tome što ja želim, mogu vam reći što je to što ja želim ostvariti. E, snažan pluralistički parlament u kojem su zastupljeni nacionalisti i federalisti i to na jedan demokratski način. Postoje određena nagađanja o tome da će financijska e, i ekonomska kriza imati dalji negativan utjecaj na odaziv. Moram reći da se ja s tim ne slažem. Da sam iz zemlje koja je u programu Trojke, ja bih sigurno izašao na izbore. To bi mi bila prva stvar koju bih učinio ujutro na dan izbora. A smatram da je dužnost političkih stranaka da jasno artikuliraju aktivnosti koje namjeravaju poduzeti kako bi prevladale ovu duboku ekonomsku krizu. E, nekoliko vas reklo je da nije jednostavno političkim strankama pronaći kandidate za e, predsjednika komisije. Meni je to jasno. To je jedan eksperiment i sve političke stranke morat će reagirati na taj izazov na različite načine. E, Zeleni imaju preliminarne izbore i želim im sreću, ali siguran sam da će ovaj e, eksperiment imati jedan učinak preobrazbe što se tiče kvalitete kampanje i da će kampanja dobiti na novoj kvaliteti, a to će dovesti do većeg legitimiteta i više razine demokracije na e, novoj e, federalnoj razini koja se e, javlja. Zahvaljujem. Sutra u podne e, ćemo glasovati o ovoj točki, a sljedeća točka na dnevnom redu, i tu imamo izvještaj e, Monike Holmajer o napadu na informacijske sustave. E, ovdje bih sada želio dati riječ na četiri